u ovoj raspravi. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda, to je razmjena gledišta sa Luisom Kaljegosom, živi bogatom, ministrom vanjskih poslova i mobilnosti u Ekvatoru, koji je predsjednik eh, međuvladine radne skupine UN-a o transnacionalnim društvima i drugim poduzećima i ljudskim pravima. To je sve povezano uz raspravu koju smo imali na odboru za ljudska prava, a na temu odgovornosti poduzeća po pitanju ljudskih prava. Dakle, veliko je zadovoljstvo pozdraviti vas, gospodine ministre. Vi se javljate iz ekvatora. Bilo je predviđeno da budete s nama ovdje u ovoj dvorani, ali e, zdravstvene mjere koje su nedavno odlučene e, u E, Europi onemogućili su vaš dolazak. Dakle, vi, ima, vi radite na transnacionalnim društvima i drugim poduzećima te ljudskim pravima u jednom e, transnacionalnom e, međuvladinom organizmu, dakle trebali ste u Ženevi o tome govoriti, vaša država je zadužena za izradu dakle tog prijedloga. Ministre, vi imate dugu i bogatu diplomatsku karijeru u Eh, UN-ovim eh, tijelima, i uvijek se bavili prvenstveno ljudskim pravima. Bili ste predsjednik eh, radne skupine i predsjednik konferencije o razoružavanju, koordinator za ljudska prava u e, Južnoj Americi i Karibima, potpredsjednik izvjestelj za ljudska prava, osobito za hendikepirane ljude, potpredsjednik radne skupine i tako dalje. E, prevoditelji e, neće, nećemo prevoditi ovu točku dnevnog reda jer to nije predviđeno. Hvala vam na pozornosti. Autant vous dire, Monsieur le Ministre, que la grande majorité des membres du Parlement européen et de cette sous-commission sont attachés au multilatéralisme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 Pilar, vous avez la parole. Please press the speak button.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 y respecto de la Unión Europea. Con esto lo que quiero es... We lost you, uh, Iskasun. Um, on va directement passer la parole à Heidi Aotala. Hello. Uh, thank you, Minister.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 Espero que en el futuro podamos encontrarnos y yo pueda saludarles y agradecerles personalmente. Muchas gracias. Je, je donne la parole à Luisa Ragler du service d'action extérieure. Thank you very much, uh, and uh, my thanks to the Minister for the very